zawsze w poniedziałki We Zawsze w poniedziałki rozpoczynamy z takim delikatnym opóźnieniem. Dame i gospodo, ponedjeljkom često kasnimo, ali evo sad možemo početi sa ovim sastankom. Dobar dan svima. E, znam da mnogi od vas e, stižu u Brisel ponedjeljkom, To je vjerojatno razlog e, kašnjenja, ali budući da je sada 3 sata i 15 minuta, bilo bi vrijeme da počnemo. Što se tiče našeg dnevnog reda, točka 9. je odgođena za e, naredni sastanak e, našeg sastanka. Ako nemate nikakvih primetbi na to, onda ćemo predlog dnevnog reda smatrati usvojenim. Današnji sastanak se prenosi putem interneta, moramo završiti na vrijeme jer je ova prostorija potrebna za održavanje drugog sastanka. Iako svakako i obično završavamo na vrijeme. Imamo prijevod na 21 jezik. Za vrijeme točke četvrte imat ćemo i dodatne jezike u jezičnom režimu. A što se tiče odobrenja zapisnika sa sjednica od 15. svibnja i 29. i 30. svibnja, to ćemo učiniti uobičajenim e, postupkom. Danas nam je veliko zadovoljstvo pozdraviti tri ministra, gospođu Gabrielu Matečnu, slovačku ministricu poljoprivrede. E, s vama smo se susreli nedavno. Mislim da vas se svi sjećaju. Vaše predsjedanje Europskom unijom je bilo jako uspješno. Također ćemo pozdraviti i češkog ministra poljoprivrede, gospodina Marijana Jurečke i gospodina Dejana Židana, slovenskog ministra poljoprivrede. Želimo im se svima zahvaliti što su došli u Brisel kako bi prisustvovali ovom sastanku. Ova tri ministra su nedavno e, izdali neslužbeni dokument o poboljšanju funkcioniranja lanca opskrbe hranom i rješavanju pitanja nepoštene trgovačke prakse i poboljšanja položaja poljoprivrednika. To je učenjeno zajedno sa e, Bugarskom, Mađarskom i Litvom. Dokument je predstavljen na vijeću Agrifish 6. ožujka ove godine, a poduprele su ga Poljska, Grčka, Hrvatska, Belgija, Cipar i Rumunjska. Ovaj neslužbeni dokument vam je dostavljen prije sastanka. Radi se o temi koja je važna za naš odbor i o kojoj smo imali priliku u više navrata raspravljati na sastancima. Gospođa Magines je prisutna u prostoriji, ona je izradila i posebno mišljenje na ovu temu. i kao što sam rekao, ovo je jedna od tema o kojima jako često raspravljamo na sastancima našeg odbora. Znamo zašto e, i mislim da će se da ćemo više o tome čuti od naših gostiju. Mi, se, mi smo poslali i pismo povjereniku Hoganu. U tom pismu smo pozvali za usvajanje zakonodavnih mjera na ovom području. Kao što znate, u mnogim zemljama postoji e, zakonodavstvo o ovom pitanju, ali budući da se radi o zajedničkom tržištu, potrebno nam je zakonodavstvo na europskoj razini koje bi dopunilo nacionalno zakonodavstvo. Na taj način bismo imali e, temelj koji bi bio vjerojatno učinkovitiji. Gospodin De Castro i gospodin Dese će se također doteći ovog pitanja jer se o tome govorilo u okviru omnibus uredbe, ali evo sad bez daljnjeg odlaganja predat ću riječ našim gostima, a nakon toga će i članovi odbora imati priliku uzeti riječ. Nećemo ograničiti E, vrijeme koje vam dodjeljujemo, ali vas molim da ne budete previše dugi. Želim vam svima dobar dan. Poštovani zastupnici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, dame i gospodo, Dopustite mi da se prvo zahvalim na mogućnosti da danas ovdje organiziramo ovu razmjenu mišljenja. Ovo je vrlo ozbiljna tema i drago mi je da Europski parlament podupire ovu inicijativu. Nepoštene trgovačke prakse su vrlo senzibilna tema za Slovačku, osjetljiva tema i je, to je borba protiv takvih praksi jedna od naših dugoročnih ciljeva. Vrlo sam zahvalna Europskom parlamentu i komisiji da su uložile velik trud u borbu protiv takvih praksi. U zadnje vrijeme smo doživjeli velike strukturne izmjene u lancu opskrbe hranom zato što ovdje imamo koncentraciju subjekata koji e, djeluju u području trgovine na malo i prerade namirnica i ti mali subjekti nemaju dovoljno snage kako bi se probili unutar ovog lanca i oni nisu e, sada dovoljno snažni kako bi realizirali proizvodnju i kako bi pokrili svoje troškove. Naše ministarstvo je zaprimilo mnoge e, žalbe od domaćih proizvođača i oni upozoravaju na određene trgovačke prakse velikih dionika na tržištu koji iskorištavaju svoju poziciju. 2012. mi smo u Slovačkoj republici već e, predstavili jedan nacrt zakona o namirnicama i vezano uz ovaj problem. Ovaj problem se odnosi uglavnom na sve države članice u Europskoj uniji i zato je ova tema već nekoliko raspravljena na europskoj razini. Naše ministarstvo i cijeni djelatnost Europske komisije jer Europska komisija je izradila jedan dokument koji se zove Supply Chain Initiative, znači to je jedna dobrovoljna inicijativa, no moram nažalost priznati da su svi do duše obećali da će suzbiti te nepoštene trgovačke prakse u lancima opskrbe hranom, no nažalost do sada to još nije urodilo plodom. Već duže vrijeme upozoravamo na to da na europskoj razini trebamo jedinstveno zakonodavstvo i ova tema je također proglašena prioritetom za vrijeme slovačkog predsjedništva u drugoj polovici prošle godine. Što se tiče našeg predsjedanja Europskom unijom, mi smo tu vršili pritisak kako bi se ova tema doista predstavila na ministarskoj razini i usvojeni su zaključci vijeća u kojima se govori o tome da nam je potrebno europsko obvezujuće zakonodavstvo. Ti zaključci su Dakle, 12. E, prosinca e, ove zaključke svi su ministri podržali, to je bilo zadnje zasjedanje, 2016. ispričavam se, ali time još ovaj rad nije okončan. U Ožujku smo pokrenuli zajedničku inicijativu nekoliko država i također želimo ovu inicijativu danas predstaviti. Ta inicijativa bi trebala biti temeljem zakonodavstva u budućnosti na području cijele Europske unije kada je riječ o borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi i e, o zaštiti poljoprivrednika. Jako nam je drago da se Europski parlament doista zainteresira za ovu vrlo važnu temu i stoga danas želim apelirati na Europsku komisiju kako bi iznašla učinkovita rješenja i to što je prije moguće. Uvjerena sam da ćemo zajedničkim naporom uspjeti i da ćemo doista osnažiti one najslabije u ovome lancu. Puno hvala. Chciałbym był to temat, jeden z tematów. Ovo je bila jedna od najvažnijih tema slovačkog e, predsjedanja. Kada ste vi gospođo ministrice, predsjedavali vijećem. Organizirana je jedna velika konferencija na početku vašeg predsjedanja koja je bila posvećena ovoj temi. A o ovoj temi se razgovaralo i na neslužbenim ministarskim sastancima. A sada predajem riječ gospodinu gospodinu Jurečka. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Želim vas se zahvaliti što ste nam pružili ovu priliku da danas govorimo o važnom pitanju nepoštenih trgovačkih praksi. Danas se nalazimo u jednoj iznimnoj situaciji jer se ovdje pred vama nalaze tri ministra koja žele govoriti o ovom pitanju. To vam dokazuje da se radi o važnom pitanju koje se tiče većine država članica. E, države članice su razmotrile naš neslužbeni dokument e, o poboljšanju funkcioniranja lance opskrbe hranom i rješavanju pitanja nepoštenih trgovačkih praksi. 28 država članica su pokušale e, riješiti to pitanje uz pomoć nacionalnog zakonodavstva. Kada razgovaramo sa našim kolegama u EU, razmatramo također i poljoprivredno prehrambene e, proizvode i uzimamo u obzir e, položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. To je ključno pitanje za sve nas jer je to pitanje koje se tiče svih naših poljoprivrednika. Nepoštene trgovačke prakse su prakse koje stvaraju gubitak ravnoteže u trgovačkim e, odnosima. Kada razmotrimo e, sektore koji se, koji se tiče europsko zakonodavstvo, e, i razmatramo postoje li pravedna pravila ovom pitanju, vidimo da tih sektora ima jako puno energija, telekomunikacije i drugi sektori. To znači da je prije bilo slučajeva u kojima tržište jednostavno nije funkcioniralo na ispravan način. Zbog toga je potrebno zakonski urediti ove sektore, a to sada predstavlja izazov za sve nas. Mi ćemo danas govoriti i o pitanju roaming, to se tiče svih e, nas. E, da nismo na europskoj razini riješili ovo pitanje, nikada ne bismo došli do e, cilja kojeg smo sada uspjeli ostvariti. Zato danas moramo svi zajedno raditi na tome da se poboljša položaj poljoprivrednika u okviru lanca opskrbe hranom. O kojim praksama se tu radi? Radi se o e, praksama koje e, pre, koje idu još dalje od nacionalnog zakonodavnog okvira. To se tiče naročito dobavljača u državama članicama. Postoje argumenti prema kojima e, neki operateri jednostavno ne mogu opstati u ovakvoj situaciji jer im to otežava e, rad. Dakle, to može dovesti u pitanje E, to može e, poslije postati pitanje opstanka dobavljača. Mi smatramo da ne postoji čvrst zakonodavni okvir koji bi nam omogućio da stupimo u kontakt s drugim državama članicama temeljeći se na europskom zakonodavstvu. Imamo tu, na primjer, pitanje cijena koje se e, praktično prakticiraju u drugim državama članicama. E, Naš ministarstvo poljoprivrede ne raspolaže sa instrumentima koji bi mu omogućili da, da komunicira s drugim državama članicama kako bi dobili informacije o svim aktivnostima određenih operatera i kako bismo procijenili da li se radi o nepoštenim trgovačkim praksama ili ne. Dakle, kao što vidite, suočavamo se s problemom nedovoljnog nacionalnog zakonodavstva. To je razlog zbog kojeg sada želimo otvoreno govoriti o tom problemu koji se tiče više država članica kako bi Europska komisija, Europski parlament, općenito Europska unija pronašla rješenje za ove probleme. E, predsjednik je rekao da se vaš odbor bavi ovim pitanjem već dugo, a koji je rezultat svih tih pregovora? Pa rezultat je taj da još uvijek nemamo konkretne rezultate tih e, razgovora. Mi smo zato predstavili ovaj neslužbeni dokument u kojem smo rekli koja bismo rješenja mogli primijeniti na europskoj razini. Potreba nam je novi elan za cijelu ovu aktivnost. 38% proračuna Europske unije se e, ulaže u e, zajedničku poljoprivrednu politiku. A možemo se zapitati da li to doprinosi e, boljem radu naših poljoprivrednika. Jesu li ti fondovi dovoljni kako bi im omogućili da se izbore sa e, krizama do kojih je došlo u posljednjih nekoliko godina? Pogledajte krizu mlijeka, minus 30%. U okviru vašeg odbora e, vrlo dobro znate da je došlo do smanjenja cijena e, mljekarskih proizvoda u Europskoj uniji. Stoga u okviru proračuna Europske unije i u okviru nacionalnih proračuna trebamo vidjeti kako pomoći poljoprivrednicima da se izbore sa ovom situacijom. Situacija naravno nije ista, ovisno o tome o kojim poljoprivrednicima ili operaterima govorimo ili ako govorimo, na primjer, o dobavljačima. Ja sam ovdje došao govoriti kao ministar poljoprivrede i kao osoba koja je odgovorna za milijune e, poljoprivrednika koji se nalaze u e, lancu opskrbe hranom. I mi zaista moramo ostvariti dobro partnerstvo u okviru ovog lanca. Svaka karika tog lanca mora biti čvrsta i mora e, moći ostvarivati jednaku dobit. Zbog toga se trebamo boriti protiv nepoštenih trgovačkih praksi koji dovode do neravnoteže. Vrlo dugo poljoprivrednici su e, trpili gubitke i zbog toga E, vas sve pozivamo da nam pomognete da se ponovno pokrene ova rasprava kako bismo na kraju došli do dogovora i kako bismo imali zakonodavni okvir koji će nam svima pomoći. Hvala. Dežana Hvala. Sada predajem riječ e, ministru Židanu u ime e, slovenske vlade. Izvolite. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, drage kolege. Najprije vam se želim zahvaliti što ste nam dali priliku e, svima nama, dakle ministrima tri različite zemlje, da govore o ovom važnom pitanju pred vašim odborom. Reći ću e, nekoliko činjenica. U posljednjih nekoliko godina smo prisustovali mnogobrojnim krizama u poljoprivrednom sektoru. Situacija je uvijek ista, cijene se sve više i više smanjuju, a poljoprivrednici su žrtve tog smanjenja. Poljoprivredni poljoprivrednici ne mogu zaustaviti svoju proizvodnju mlijeka ili e, svoje usjeve. Zato oni moraju platiti e, cijenu ove krize. Situacija se ponekad i poboljša, ali čak ni za vrijeme tih poboljšanja poljoprivrednici ne dobivaju više novca. Postoji ogromna razlika između prihoda poljoprivrednika i e, dobiti koju ostvaruju e, lanci prodaje. Također znamo da još više kriza će pogoditi poljoprivredni sektor, a za sada ne imamo odgovor za naše poljoprivrednike. U Sloveniji smo potpisali dobrovoljni kodeks ponašanja, to je potpisalo naše ministarstvo, poljoprivrednici, zadruge i tako dalje. To je uvelike poboljšalo situaciju jer se sada cijene isplaćuju u netu, ne uključuju rabate niti e, druge dodatke, tako da je situacija mnogo transparentnija ali sama transparentnost nije poboljšala situaciju poljoprivrednika. 2012. godine smo izmijenili zakonodavstvo za naše poljoprivrednike kako bi oni imali posebne dodatke za e, dobre prakse koje se tiču e, lanca opskrbe hranom. Mi smo uspostavili e, maksimalne rokove za plaćanja, a to danas iznosi 45 dana. Taj rok može čak biti i kraći. Također imamo i medijatora za e, sigurnost i ispravnost hrane. Također imamo i više sankcija koje se mogu primijeniti ukoliko se prekrše ovi zakoni. Medijator, e, odnosno pravobranitelj za ova pitanja je rekao da se situacija poboljšala, ali je daleko od idealne. E, poljoprivrednici surađuju, ali nekada ne surađuju na najbolji način i e, udružuju se samo na nacionalnoj razini. A tržište je, kao što znamo, međunarodno. Imamo europsko tržište, a isto tako i tržišta izvan Europske unije. Što znači da proizvođači ne mogu biti onoliko moćni koliko je moćno tržište. Zbog toga su oni ti koji uvijek snose posljedice ukoliko dođe do kašnjenja u plaćanju. Zbog toga jesmo smanjili ove rokove. Također smo primijetili da postoji dosta loših e, trgovačkih praksi. Kada se kupuje, e, na primjer, krompir, e, poljoprivrednici moraju pristati na uvjete većih trgovačkih e, lanaca jer su na to primorani i to bi trebalo biti zabranjeno u Europskoj uniji. Mi smo shvatili da se sva ova pitanja mogu riješiti jedino na europskoj razini. Zato se naša skupina ministara odlučila ujediniti i pripremiti ovaj neslužbeni dokument. Temeljeći se na veoma dobrom e, izvješću vašeg odbora, pripremili smo ovaj neslužbeni dokument. Nadam se da ste ga svi dobili. U tom dokumentu imamo četiri bitna poglavlja. Najprije tražimo europski zakonodavni okvir kako bismo riješili ovo pitanje na europskoj razini. Radi se o našem zajedničkom problemu i trebamo ga riješiti zajedno Drugo, moramo jasno definirati što su nepoštene trgovačke prakse i koje prakse se trebaju zabraniti. Samo ako ih uspijemo dobro definirati, možemo tražiti njihovu zabranu i pripremiti sankcije. Bitno je imati zajedničke europske sankcije za ove nepoštene trgovačke prakse i važno je da nacionalna tijela budu upoznate sa njima. Moramo imati nadzorno tijelo ili pravobranitelja ili neko drugo tijelo, ali je važno da država ima nadležnost na ovom području. Također smo vidjeli da u lancu opskrbe hranom svi odnosi nisu dobro uređeni, a najslabija karika su uvijek poljoprivrednici. Zbog toga smatramo da se ove prakse trebaju suzbiti biti, ali za to nije dovoljno pripremati studije, trebamo i e, reagirati. E, vidio sam da će sutra e, povjerenik Hogan, naš prijatelj, biti gost na vašem odboru. Mi se zaista nadamo da će temu postaviti jasna pitanja o tome što će se učiniti sada, kako ići dalje. Ne trebamo razgovarati o tome što ćemo učiniti u budućnosti, trebamo vidjeti što ćemo učiniti sada u ovom trenutku. E, poštovani zastupnice, ja se nadam da ćete nas podržati kako bismo napokon izmijenili i poboljšali situaciju za naše povjerenike zastupnike. Zastupnik Dekastro, izvolite. Puno hvala. Naravno da i ja želim čestitati ministrima. Jako mi je drago da danas imamo priliku za razmjenu mišljenja o nepoštenim trgovačkim praksama. Zajedno sa kolegom Desom i Danta i drugim članovima odbora Dakle, svi su se bavili uredbom Omnibus i želim podsjetiti ministre da povodom uredbe o Omnibusu, uredbe Omnibus, smo e, unijeli mnoge zaključke iz našeg odbora, počevši od izvješća gospođe McGuinness i želio bih sada navesti još nekoliko primjera, primjerice uredba o GMO. Dakle, to je ključna točka omnibusa i onoga što stoji u neslužbenom dokumentu. Dakle, pismeni, pisani e, sporazum u koji su obvezujući, to je također nešto što je vrlo važno. Ovdje na našem odboru smo već govorili o tome u okviru prijašnje reforme. Zatim, value sharing, podjela vrijednosti, kako bi izbjegli da se samo određeni dionici e, bogate u sklopu ovog lanca. Pozivamo komisiju da do 2018. izradi jedan e, izvještaj o nepoštenim trgovačkim praksama. Puno je toga što možemo poduzeti, problem nije jednostavan, ali mislim da smo već postigli znatan napredak. Primjerice 3. svibnja smo također poduzeli nešto na odboru za proračune i 5. srpnja ćemo također voditi trijalog. Dakle, to je jedna konkretna mogućnost. Naravno da bismo mogli učiniti puno više, ali vi biste nam trebali pružiti podršku kako bi učinili korak unaprijed i kako bi ova uredba Omnibus predstavljala važan kamen temeljac u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Puno hvala. Des. gospodine Des, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče i hvala ministrima da su danas ovdje s nama. Drago mi je da se bavimo ovom temom. Europski parlament i ovaj naš odbor je već često tematizirao ovaj problem i moram reći da nisam sasvim nepristran. Već 25 godina u Bavarskoj sam predsjedatelj Mljekarskog saveza i sasvim dobro znam s kakvim problemima se suočavaju moji sunarodnjaci u suradnji sa velikim lancima. Moj klub zastupnika prošle je godine za vrijeme krize izradio sasvim konkretne prijedloge kojima bi se mogla poslužiti Europska komisija. Primjerice kada se govori o koncentraciji trgovine. Dakle, moramo pokušati spriječiti razno raznim propisima stvaranje tako velikih koncentracija gdje više ne postoji slobodna trgovina, niti ne postoji mogućnost slobodne trgovine. Dopustite da podsjetim na Njemačku ili Austriju. Ovdje vidimo da ovi veliki lanci stvaraju vlastite sustave certificiranja, a poljoprivrednici onda moraju skupo platiti za takve certifikate koji se izdaju za kvalitetu. To bi trebao biti zadatak države. A različitim mjerama moramo spriječiti da se ugovori mogu jednostrano otkazivati. To smo sve već doživjeli i vidjeli. Dakle, svakako nam trebaju propisi na europskoj razini. To sam već naglašavao i kritizirao dok sam još bio zastupnik u Bundestagu. Jer mislim da se tu radi o pravoj mafiji. Moramo zabraniti da se tako nešto događa. Trebaju nam net net cijene. Dakle, sada smo suočeni sa cijenama koje nisu transparentne, koje nisu jasne, iako svi govore o transparentnosti, a ništa nije transparentno, stoga da moramo djelovati na europskoj razini. Ono što me ljuti to je i rok plaćanja. Mislim da nam diljem Europe treba obvezujući cilj rok plaćanja od 30 dana. Francuzi već dugo imaju obvezujući rok plaćanja kada se radi o mesnoj industriji, ali nama to treba na europskoj razini i ono što me posebno ljuti je da proizvođači uopće više nisu navedeni na etiketama na proizvodu. I te etikete se mogu mijenjati bez toga da se obavijeste potrošači preko noći. Naš predlog je bio da se naziv proizvođača mora navesti na pakiranjima. Primjerice u slučaju cigareta je propisano da na 60% ambalaže mora stojati obavijest o štetnosti pušenja. Tako nešto bismo trebali uvesti i ovdje kako bi omogućili veću transparentnost. Kao što sam već rekao, trebaju nam propisi na europskoj razini i 2004. i 2005. smo počeli raspravljati o roamingu. To je bila masivna intervencija u slobodno tržišno gospodarstvo. Da, odmah ću završiti, ali ovo je doista tema kojom se već jako dugo bavim i moram reći da bez angažmana Europskog parlamenta ne bi uopće došlo do ukidanja roaminga. Države članice to ne bi mogle riješiti same na nacionalnoj razini. Dakle, potrebno nam je e, rješenje na europskoj razini kako bi riješili ovaj problem. Merci, monsieur le président. Gospodine Dantan, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo, ja bih želio osobno zahvaliti ministrima na njihovom nastupu. Naime, već barem četiri godine parlament e, i različitim putevima se bavi ovim pitanjem nepoštene trgovačke prakse, o e, situaciji prehrambenih lanaca. Dakle, drago mi što ste predstavili svoje stavove. I doista mislim da trebamo reći da je potrebno uspostaviti ravnotežu između interesa proizvođača i potrošača. Zajednička poljoprivredna politika ima barem dva cilja, to je zajamčiti prihod proizvođačima i zaštitu interesa potrošača. Međutim, naše uvjerenje nas unutar odbora za poljoprivredu e, jeste da s vremenom tumačenja europskih i nacionalnih e, institucija za tržišno natjecanje je previše e, išla na stranu e, interesa ili interesa potrošača, a na štetu proizvođača. Istina da u Europi iz 62. 4%, bilo je 4% nezaposlenosti i potrošačka košara je trebala je predstavljala 22% kućnog e, proračuna, no u Europi u kojoj imamo 10% E, nezaposlenih e, e, obiteljska košarica predstavlja samo 8 do 10%. Situacija se promijenila i moramo uspostaviti ravnotežu između ova dva. I dakle, kao što su rekli kolege Di Castro i Des, mi smo u Omnibus uredbu unijeli određeni broj prijedloga koji predstavljaju prvi korak, korak koji je Europski parlament mogao u ovom razdoblju poduzeti i u povijesnom trenutku u kojem smo sada. Dakle, vjerojatno ćemo trebati ići dalje u okviru druge sljedeće reforme, no E, vijeće će iznijeti svoje stavove o prijedlozima parlamenta, dakle narednih dana i vaši predstavnici trebali bi e, dobiti jasne, jasna upustva glede naših e, prijedloga, jer očito je da imamo iste stavove i možemo pomoći proizvođačima doista ako budemo spremni dakle, da idemo dalje od riječi i pređemo na djela. Ja vam zahvaljujem na vašem nastupu i imam povjerenje u vas. Puno hvala gospodine predsjedniče. Svi se sjećamo slovačkog predsjedništva, tako da pustite da čestitam na odlično odrađenom poslu i također bih se ispričao vezano uz temu koja je vezana uz ovo o čemu raspravljamo. Jako mi je drago da su ovdje s nama čak tri ministra poljoprivrede, pa me zanima kako je vaše iskustvo kada je riječ o aktualnim zbivanjima? Dakle, u istoj ambalaži na zapadu i na istoku Europe sa istim informacijama se prodaju e, proizvodi, ali ti proizvodi su ipak različiti, dakle postoje razlike iako su isto pakirani. Time se bave i službe u Mađarskoj, pa me jako zanima što danas kakva je današnja situacija u vašoj zemlji i ako ste uočili nekakve anomalije, nekakve razlike, što bismo mogli učiniti? Puno hvala. Andriju. Andriju, hvala predsjedniče. Ja mislim da ću ponoviti vjerojatno određen broj riječi, jer se u potpunosti slažem s ovim što su rekli ministri. Dakle, želim zahvaliti trima ministrima na njihovu izlaganju, jer tu se vidi da pitanje kojim se bavimo je nešto čime se bavimo već nekoliko godina, kao što je rečeno. I to je u samoj jezgri ekonomije i poljoprivrede. Dakle, ja se ja se slažem s kolegama Di Castrom, Des i Dantenom. Dakle, mislim da je najvažnije da čujete iz nekolicine, od nekolicine nas da smo jednoglasni, da slažemo s tim, dakle da e, treba uspostaviti ravnotežu između prihoda e, poljoprivrednika i e, zaštite potrošača. Istina je da vi to već nekoliko godina tražimo ovdje u Europskom parlamentu i vidimo da je danas nužno uspostaviti jedan e, europski okvir, neću ulaziti u pojedinosti, dakle okvir kako bi se riješilo problem eh, koji se danas postavlja. No mimo tog europskog okvira mislim da treba analizirati sve karike lanca. Tu smo govori o proizvođačima, govori se o distribuciji isto tako, no mislim da trebamo sagledati aspekt eh, industrije, prerade, no, čak i ako se uspostavi taj europski okvir, znamo dobro da to neće biti dostatno, jer pitanje nadzora tržišta na nacionalnoj razini je od ključnog značaja, jer će se to nametnuti samo po sebi kao tema. Dakle, istina je da je tu potreban europski okvir, da trebamo isto tako moći upravljati tržištima eh, i na nacionalnoj razini. Zasnik Dano. Hvala predsjedniče. Da, istina je da je pitanje prehrambenog lanca, lanca opskrbe hranom e, važno i važno je da vijeće ministara i može tražiti, odnosno zatraži od komisije da radi detaljnije. Dakle, tu je tu imamo od proizvođača do potrošača brojne e, posrednike, jer vidim da se potrošači žale e, na cijene, a i prerađivači se žale na cijene, dakle svi se žale, žale na cijene u ovom složenom lancu i to je jedna od velikih teškoća. Mislim da trebamo ići u smjeru e, uspostave ugovornih odnosa Mislim da će to biti u svačijem interesu, jer kao što je, na primjer, predložio Michel Dantin, trebamo e, imati pregovaračke instance i važno je omogućiti proizvođaču da ima veću težinu u pregovorima sa e, velikom distribucijom. E, mene zanima tema kratkog lanca i opskrbe i velikih ugostiteljskih e, objekata. Dakle, kako omogućiti, na primjer, e, srednjim školama, e, domovima za umrevljenike i drugima da imaju, dakle, da se da hrana koju proizvode da ide direktnije da od proizvođača, da ne prolazi kroz sve te, preko svih tih posrednika. I posljedno je pitanje više navrata o stabilnosti cijena, koja je doista jako važna. Mislim da i na tome trebamo nastaviti raditi. I primjer koji ste naveli, ministre, o kraju roaminga, to je dokaz toga da kad postoji volja, postoji put da se ona pretvori u nešto konkretno. Dakle, bilo bi dobro da krenemo tim putem. Hvala se Sehnarova. Uvaženi ministre, ministri, želim vam zahvaliti što ste došli u Europski parlament kako biste nam predstavili stav svojih zemalja. Ja sam članica odbora INTA, no vi ste došli ovdje i zato sam došla saslušati vaše, vašu prezentaciju ovog neslužbenog dokumenta. Mi znamo da su stavi mišljenje odbora Agri Europskog parlamenta. Znamo dakle koji su koje je njegovo mišljenje o nepoštenoj trgovačkoj praksi te funkcioniranja lamca opskrbe hranom upoznati smo sa njegovim stavovima i detaljima, no tu je također i pitanje izvješća i mišljenja koji su izrađeni u odboru za zaštitu potrošača s ciljem da se riješi izazovi s kojima smo suočeni na europskoj razini. Dakle, ovdje se radi o suradnji između dva odbora Europskog parlamenta, što je omogućilo da se izradi ovo uravnoteženo mišljenje. Želio bih također da se ovo, ova razmjena gledišta održi i u predodborom za zaštitu e, potrošača. Vaš neslužbeni dokument dobro opisuje situaciju. No, imam nekoliko pitanja za sve ministre koji su se javili. Dakle, gospođa Matečna rekla da se ovdje radi o dobrovoljnoj inicijativi te da se stanje ne poboljšava. Žela bih e, dobiti dodatne informacije od češkog ministra, ministra Jurečkog. Naime, na temelju vašeg dokumenta vidjeli smo da se deset država pridružilo e, vašem dokumentu i u biti vidimo sada da je ovo poluprazna ili napola puna čaša i trebao bi nam veći broj država koje bi vam se pridružilo. Očito je da imate podršku, ali ta podrška trebala bi doći i od komisije i od vijeća. Ja slažem s kolegom koji je govorio prije mene o E, kakvoći. Jer pitanje kakvoće e, mi u odboru za unutarnje tržište imamo izvješće na vlastnu inicijativu koja se bavi tom temom. I vidjeli smo da je put kojim treba ići vjerojatno direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama. Još jednom hvala što ste došli pred Europski parlament. Puno hvala. Kao prvo želim se zahvaliti ministrima što su danas ovdje. Mislim da se svi slažemo oko tog pitanja, barem mi se tako čini ovdje na odboru Agri. Jasno je kakva je situacija, jasna je situacija u vijeću a u komisiji je, mislim, povjerenik Hogan dobro upućen, iako nisam siguran da su, da, da su jasne nadležnosti. Dakle, postigli smo konsenzus i time se sada možemo pozabaviti glavnim problemima, a to su cijene. Dakle, e, cijene koje e, se isplaćivaju poljoprivrednicima to je nešto čime se moramo pozabaviti i ja ne vjerujem u dobrovoljne inicijative. Ja smatram da dobrovoljne inicijative do sada nisu urodile plodom niti na europskoj razini, niti u Španjolskoj. Dobrovoljna inicijativa je samo izgovor i to do sada, kao što sam rekla, nikada nije urodilo plodom. Moramo donijeti odluke, treba nam europsko zakonodavstvo kao temelj za usklađivanje nacionalnih zakonodavstava. Dakle, imamo zajednički okvir, imamo zajednički zakonodavni okvir i 23 zemalja koje su usvojile propise u borbi protiv nepoštene trgovačke prakse i sve to treba uskladiti. Zatim još jedno sankcije. Sankcije doista moraju biti učinkovite, a ne samo nominalne, inače neće imati odvraćajuć učinak. Zatim želim uputiti na još jedan važan aspekt. Radi se o ograničavanju suradnje između proizvođača. Dakle, cilj E, usklađivanja bi trebao imati prednost pred tržišnim natjecanjem. Dakle, imamo nacionalne i regionalne odluke koje se međusobno preklapaju, stoga mislim da ovdje moramo donijeti jasne odluke i moramo imati na umu cilj zajedničke poljoprivredne politike, inače ćemo uzalut trošiti novac. Zatim zajednički tržišni propisi, njih je potrebno revidirati. Postoje poljoprivredne udruge koje nisu obuhvaćene sektorom i sve to treba pojasniti, odnosno revidirati. Sve to je vrlo važno jer zato smo mi ovdje, dakle moramo se udružiti, zajednički djelovati i angažirati se za sektor poljoprivrede. Hvala. Zastupnik Rope ima riječ. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kad suorganizavot šitą diskusiją ir noriu <clears throat> padėkoti. Hvala, predsjedniče. Želim zahvaliti ministrima što su došli na naš sastanak i saslušati naša mišljenja i vidjeti kako se može riješiti ovo pitanje. Naravno, drago nam je što ovakva inicijativa postoji, te što je naš odbor u nekoliko navrata raspravljao e, tijekom ovog mandata o ovom, o ovom problemu i imali smo prijedloge, iznijeli smo prijedloge o tome kako riješiti to pitanje odluka koja je donesena jeste da rješenje bude obvezno. Međutim, tri godine su prošle i pitanje još uvijek nije rješeno i postaje sve izraženije. Ova situacija predstavlja problem za cijelu Europsku uniju, međutim situacija je naravno drugačija, ovisno od države do države. Postoje neke države zapadne Europe ili starijih demokracija koje imaju bolje odnose između proizvođača i maloprodaje, a nove države članice Europske unije, nove demokracije imaju drugačiju, drugačije odnose tu je donekle divlja situacija i pregovaračke moći proizvođača nisu jake. Puno toga ovisi o pregovaračkim, pregovaračkoj moći i kada je ta pregovaračka moć slaba, onda prerađivači i e, preprodavači su ti koji određuju uvjete. Kao što je to rekao češki ministar, 38% Dakle, znamo kada se dodaje dodatna podrška ili poticaj, onda e, prodajna cijena pada i to se, s tim se ne možemo nositi, no Europska unija bi na svojoj razini mogla naći rješenje za uređivanje problema. Evo, na primjer, riješili smo problem, našli smo rješenje za sektor bankarstva, dakle, možemo i ovdje naći rješenje, no puno toga mogu napraviti sami poljoprivrednici, države članice, organiziranjem e, zadruga, sektorskim e, rješenjima problema, dajući dobar primjer. No države članice i sami poljoprivrednici ne mogu sve riješiti. Iz tog razloga Europska unija treba odrediti pravila opća načela koja treba slijediti te zajamčiti neka prava državama članicama koje trebaju moći donijeti, donositi odluke ovisno o svojim specifičnostima. Dakle, situacija je drugačija u Portugalu, Švedskoj, na među baltičkim državama. Dakle, ja sam zahvalna svima i mislim da ćemo moći riješiti e, problem do kraja godine. Puno uh, hvala, gospodine predsjedniče. Hvala ministrima što su danas ovdje s nama, zato što se radi o vrlo važnoj temi. I kao što smo čuli iz dosadašnjih izlaganja, svi se slažu oko važnosti teme. Nepoštene trgovičke prakse prije svega dolaze do izražaja u istočnim zemljama. Ja sam iz Rumunjske i tamo se često susrećemo s takvim slučajevima i ako na kraju usvojimo zajedničko europsko zakonodavstvo, onda ćemo se morati e, pobrinuti i što učiniti sa, zajednič, sa različitim pristupima u državama članicama. Evo navest ću jedan primjer. Dakle, Radi se o takozvanom kratkom lancu isporuke. Svi mi znamo da ti kratki lanci dobro funkcioniraju, dakle proizvodi su onda svježi, cijene su niže, ali nažalost tu vidimo da Europska komisija uvodi E, odnosno već je uvela postupak zbog kršenja prava i to protiv Rumunjske. Ja sam se informirao i e, pogledao kako je situacija u drugim državama članicama kada se radi o zakonodavstvu u području kratkih lanaca. Dakle, na kraju E, je zaključak da nam doista treba zajedničko zakonodavstvo na razini cijele Europske unije. Svi naglašavaju da je potrebno zaštititi poljoprivrednike, no mi se ne zalažemo samo za poljoprivrednike, već i za potrošače, zato što poljoprivrednik koji ima dobru poziciju na tržištu može prodavati, odnosno proizvoditi kvalitetne proizvode e, vrlo kvalitetne proizvode s kojima su svi zadovoljni, a koji ne stvaraju tako velike troškove. I na kraju želim uputiti na još jedan problem koji nas i kako okupira na istoku Europe. Radi se o dvostrukim standardima kvalitete proizvoda, dakle razlika u kvaliteti između proizvoda koji se prodaju na zapadu i na istoku Europe. Dakle, moramo samo pogledati vozila, pogledajte samo eh, vozila koja se prodaju na zapadu na istoku. Dakle, moramo se suočiti s tim problemom. Hvala. Pani poseł Madines, pani prezident, bardzo proszę. Zastupnica Megines, izvolite. Hvala predsjedniče, iskreno zahvaljujem ministrima Mislim da je ovo razmjena gledišta koju treba organizirati češće, ne samo sa ministrima, već i sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenta. Dakle, doista vam hvala na nazočnosti i na vašim preciznim eh, prezentacijama i želim zahvaliti Slovačkom predsjedništvu na velikom trudu uloženom u ovo pitanje. U lipnju 2016. godine šestotina zastupnika ovog parlamenta glasilo je za poziv komisiji da eh, bude sukladna sa europskim zakonodavnim e, okvirom i dakle vaš stav je savršeno jasan. Vi ste nam omogućili da e, realiziramo ovaj neslužbeni dokument koji se predstavili. Mislim da je ovo jako složeno područje i iz tog razloga bi bilo dobro da ako može ako možemo su, surađivati sa komisijom, to bi bilo dobro. Kolege su spomenule e, troškove roaminga. Nadam se da nam neće trebati toliko vremena da riješimo ovo pitanje kao što je trebalo i za roaming. No, ipak, ponekad je potrebno vršiti pritisak i utrošiti puno vremena za rješavanje nekih problema. No, mislim da je kontekst još širi. Proračun je spomenut i mislim da je ovo važan kriterij no mimo toga imali smo raspravu prošlog tjedna o klimatskim promjenama u poljoprivredi, odnosno njihov utjecaju na poljoprivredu i što će trebati poduzimati u sektoru poljoprivrede i imali smo brojne razgovore poljoprivrednici čine puno toga za okoliš i bioraznolikost. Dakle, ako i dalje budemo vršili pritisak na lanac opskrbe hranom takvim kakav je sada, onda se bojim da ćemo zabilježiti neuspjeh u svim tim područjima u kojima treba ostvariti napredak. Jer poljoprivrednici moraju moći ulagati, a mogu ulagati jedino ako ostvare dovoljan, e, ostvare dovoljan dovoljnu zaradu kako mogu od toga živjeti i a, da imaju dovoljno da ulažu. Dakle, poljoprivrednici u Europi preživljaju davaju ali ne ulažu i na daleko sežno gledano e, morat ćemo platiti veliku cijenu zbog toga. Dakle, ja vas putno podržavam e, na ome. Ja se ovim bavim već e, skoro otkako i roamingom 2005. godine smo započeli s ovom raspravom. Mislim da bismo trebali surađivati kako bismo vršili zajednički pritisak na komisiju i trebali bismo naći najbolje prakse diljem Europske unije. Ne trebamo izmišljati toplu vodu, nego vidjeti što ima, što već postoji i ako budemo zajedno radili na ovome možemo potaknuti da to tako kažem komisiju da se riješi razlika koje postoje jer te razlike postoje te da odgovore na zahtjeve parlamenta a i vijeća. Hvala gospodin Egnju ima riječ. Gospođa McGinnis rekla je da je 600 zastupnika glasalo za to nešto što je komisija poduzela. Ja želim reći da ja nisam bio jedan od njih. Mi smo imali taj problem u jednoj Kraljevi već neko vrijeme, no e, koji se tiče z, e, jakosti maloprodajnika i mi smo e, imenovali jednu osobu koja se bavi tim pitanjem i ista je osoba od tad, Kristin Delto, koja se uhvatila u koštac sa tim problemom i 2015. godine pokazala je prstom na Tesco koji ima preveliku odlogu u plaćanju i to pokazivanje prstom na Tesco je nanijelo im je veliku štetu jer on ne vole ovakvu lošu reklamu. Iste godine ona je dobila ovlast da kažnjava maloprodajnike 1% od njihovog prometa, što je jako veliki iznos očito, tako da smo otkrili da to počinje funkcionirati, no ona će ona funkcionira samo e, u odnosima između maloprodajnika i onih koji njih e, snabdjevaju, a to nisu nužno poljoprivredni proizvođači. A kada bi se europska uredba e, donijela imamo četiri moguća problema. Dakle, da se to e, nanosi štetu ovom našem nacionalnom programu koji počne funkcionirati i mi to ne želimo mijenjati. Naravno, tu je, evo, čuli smo danas govornike koji su rekli da postoje različiti stavovi u trgovanju u različitim europskim e, državama, članicama i jedan moj prijatelj koji pruža, e, koji snabdjeva strojevim, koji radi sa strojevima, e, kaže da e, sa u Njemačkoj Italiji je jako suprotan način funkcioniranja. U Rumunjskoj još treći način funkcioniranja, to mi je rekao jedan drugi prijatelj. Dakle, možemo naići na veliku odbojnost. Zatim, to će stvoriti ogromnu dodatnu administrativno opterećenje. Ogromne informacije treba prikupiti, no dobro, Europska unija je jako djelotvorna u tom generiranju papirologije. Dakle, treba će nam vjerojatno više godina prije nego što ta papirologija se pretvori u nešto konkretno. I konačno, to će otvoriti put korupciji jer tu imamo velike krupne igrače, ti supermarkete, odnosno lance e, koji će moći e, podmićivati ljude, što nije što, što nije isključeno. U jednom kraljevini imamo veliki broj e, aktera, dakle svinja, svi, svinjogojstvo, perad i druge koji svaki ide u svom nekom smjeru, dakle to su ti proizvođači postaju, se ukrupnjavaju ili e, ispadaju iz igre. Dakle, ovi koji su se ukrupnili, vidimo da u biti onaj koji e, drži e, E, koji uzgaja svinju da on nije vlasnik toga svega, već samo obslužuje e, tu e, stoku, a vlasnik je netko drugi. Dakle, sam poljoprivrednik ne preuzima opasnost. Dakle, trebamo vidjeti, trebamo prepustiti tržištu da nam pokaže kamo će nam odvesti. Gospodin Bogović, izvolite. Najljepša hvala predsjedniče, želim dodati jedan komentar i kao prvo želim pozdraviti sva tri ministra, hvala vam što ste došli i osobito se želim zahvaliti ono to želim zahvaliti slovenskom ministru koji predstavlja trenutnu situaciju u Sloveniji i e, našu dugu trajnu borbu da poboljšamo situaciju poljoprivrednika. Mi smo stvarili dobre rezultate, ali oni nisu dovoljno dobri da poboljšaju težak položaj poljoprivrednika. Vi ste ovdje na sastanku odbora za poljoprivredu, mi smo vaši saveznici i ovo je najbolji okvir za razmjenu mišljenja i najboljih najbolje prakse, no najteži zadatak jest uvjeriti predstavnike komisije da je potrebno djelovati. U prosincu 2016. godine analizirali smo izvješće koje je predstavila komisija, povjerenik Hogan, to je bilo savršeno jasno. Rečeno je da je situacija teška, te da će trebati promijeniti zakonodavni okvir ili u suprotnom se situacija nikad neće poboljšati. Jako malo ljudi voli tako što čuti, ali takva je situacija. Sedam ministara potpisalo je taj neslužbeni dokument, dvoje njih su iz baltičkih država, a pet iz istočnoeuropskih zemalja koje su se nedavno pridružile Europskoj uniji. I ako sagledamo recentne trendove u poljoprivredi, vidimo da je situacija u, među tim novim državama članicama Europske unije još gora nego u državama članicama iz zapadne Europe. Tome tako, između ostalog, zbog nedovoljne suradnje između poljoprivrednika u tim zemljama imamo povijesne probleme sa e, zadrugama i suradnjom poljoprivrednika u tim zemljama. E, studije pokazuju da proizvođači voća i povrća su organizirani imaju svoje organizacije na razini od više od 90% e, u zapadnoj Europi i to je dosta spontano organizirano, no do toga nije došlo u državama Europski, e, istočne Europe. Dakle, dijelom bi se ti problemi mogli riješiti jačanjem samoorganizacije i suradnje poljoprivrednika i pružanjem mogućnosti da oni to naprave. A to je nešto što, bismo, e, što bi se moglo napraviti tako što e, u okviru buduće poljoprivredne politike. A kada se radi o nepoštenoj trgovačkoj praksi, mislim da je jasno da postoji visoka stopa koncentracije u sektoru poljoprivrede i sektor je u dosta lošem stanju, tako da moramo intervenirati. Ako uspijemo interven, ako smo uspjeli intervenirati u sektoru koji je toliko jak poput sektora energije, evo vidimo sada da vozač kamiona moraju platiti e, globe ako ne poštuju e, zakonodavstvo. Dakle, ako smo se tu uspjeli um, e, umiješati, onda možemo i u poljoprivredi. Moramo biti jasni glede onoga što želimo, moramo biti transparentni u zahtjevima, jer potrošači su na našoj strani. Oni podržavaju takvu vrstu djelovanja. Dakle, trebamo vršiti određeni javni pritisak i predstaviti projekt kako bi se poboljšala situacija. Hvala. Hvala zastupnik Kaputo. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo zahvalio bih ministrima što su ovdje. Nemamo često tako značajne goste. Jako mi je drago da ste toliko pažnje posvetili ovoj važnoj temi u poljoprivrednom sektoru. Vrlo je važno da ovaj lanac opskrbe hranom pravilno funkcionira i svi mi znamo koliko je on koliko je poljoprivredno tržište osjetljivo, dakle zajednička poljoprivredna politika pruža instrumente za njegovo osnaživanje, ali kada govorimo o tim instrumentima moramo reći da je učinkovitost od države do države vrlo različita. Trebaju nam rješenja kako bi mogli jamčiti da će se rizici poštenije raspodijeliti kroz cijeli lanac. Zatim moramo se založiti za bolje ugovore, za veću transparentnost na tržištu i e, upravljanje rizicima, bolje upravljanje rizicima. Trenutačno nemamo propise na europskoj razini u borbi protiv nepoštenih praksi u lancu opskrbe hranom. Dakle, prvi korak smo već učinili uredbom eh, Omnibus, zato bih i zahvalio izvjestiteljima. No, smatram da moramo učiniti još puno više. Neki od nas su već izradili prijedloge vezano uz pravni akt Europske unije. Taj akt je potvrdio Europski parlament i sada se Europska komisija mora uskoro pozabaviti tim pitanjem. Dakle, radi se o prijedlogu koji poziva Europsku komisiju da izradi propise s ciljem da se postojeći propisi unutar Europske unije revidiraju kada je riječ o borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Dakle, radi se o direktivi 29 i e, tu također treba spomenuti i nepoštene trgovačke prakse. Europsko pravo se mora pobrinuti za to da imamo učinkovitije tržište kako bi potrošači doista imali više izbora, a istovremeno proizvođače treba potaknuti da ulažu, da ulažu u inovacije Dakle, tu postoji čitav niz elemenata što se može poduzeti i mislim da smo danas svi rekli da smo za to da se nešto poduzme, da moramo zaštititi svoje interese, ali sada s riječi moramo prijeći na dijela, a prva prilika se pruža u sklopu pravnog akta, planiranog pravnog akta. A, moji kolege za... Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Gosp gospođo i gospodo ministri. Moje kolege su već rekli da trebamo izistirati na dobrim praksama, naročito u istočnoj i središnjoj Europi. E, dobre prakse jesu dobre, ali bez pravog zakonodavnog okvira nećemo ništa postići. Zato želim postaviti sljedeće pitanje. Jeste li vi e, već u postavili pitanje predstavnicima trgovačkih lanaca. Koje su to manjkavosti koje su uočene u cijelom e, lancu opskrbe hranom? Jer trgovački lanci u Bugarskoj odnosno 90% E, proizvoda e, u Bugarskoj se jako teško plasira na tržište, a trgovački lanci ipak dobro funkcioniraju. Zato moramo ponekad e, uvećati proizvodnju kako bismo mogli prehraniti sve ljude na svijetu, ali se pitam kako ćemo to učiniti ako znamo da velik dio proizvoda se ne prodaje na tržištima. Nije nam jasno kako možemo podržati te e, proizvođače koji zarađuju samo jedan e, cent ili dva po proizvodu. 42% sredstava uloženih u stup 1 i 2 se, e, se e, priklanja E, odnosno posvećuje lancu opskrbe hranom, a to nije dovoljno. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. E, ja se slažem sa svim ovim što su rekli moje kolege i drago nam je što danas imamo priliku razgovarati sa vama. Rijetko je da pred nama imamo e, tri ministra u isto vrijeme iz skoro iste regije. To mi je zaista veliko zadovoljstvo. Također e, sam se htio e, pridružiti ovoj raspravi i spomenuti pitanja glede označavanja. E, mnogi od proizvoda koji se pronađu na tržištu, a o tome sam razgovarao sa mnogim ljudima, nisu dobro označeni, ja ne znam da postoji znanstveno u temeljna analiza ovog pitanja. Znam da postoje određena tijela koja govore ono što bismo mi htjeli čuti, ali se pitam imate li vi neke pouzdanje informacije, neke znanstvene informacije glede ove rasprave o istoku i zapadu. Drugo, PDV je e, jedan od instrumenata za e, dobre trgovačke prakse. I znamo da postoje mnoge igre oko PDV-a e, i da se ponekad PDV utvrđuje proizvoljno. Vi znam da imate određenog iskustva u obrnutoj naplati PDV u poljoprivredi, pa se pitam e, što mislite o e, budućnosti ovog pitanja. Također se želim nadovezati na pitanje kolege e, Bogovića sa kojim smo pokušali započeti jedan pilot projekt pametnih sela. To je jedan dakle novi koncept, neću sada govoriti o njemu, ali Pitam se postoje li neke posebne mjere koje bi mogle pomoći manjim ruralnim zajednicama da se uključe u ovaj moderni svijet u kojem živimo i ako imate takve mjere, što mislite kakva će biti budućnost e, na selima i koliko su sela privlačna. Gospođa Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pozdravljam uvažene ministre, zahvaljujem im na dolasku. Prema informacijama koje mi je dostavila istraživačka služba Europskog parlamenta, osim Danske i Švedske, sve ostale države članice e, imaju zakonodavstvo koje regulira područje nepoštene trgovačke prakse, neke općenito, a neke e, detaljno obzirom da ponašanje trgovaca dovodi poljoprivrednike na prosjački štap da se uništavaju obrtnici mali i srednji poduzetnici smatram da je potrebno poduzeti odlučne mjere i to na europskoj razini i stoga podržavam svesrdno inicijativu da se na europskoj razini donese zakonodavstvo koje će koristeći najbolje prakse e, suzbiti nepoštenu trgovačku praksu. Kako dolazim iz Hrvatske mogu reći da sam zadovoljna da je problem nepoštene trgovačke prakse prepoznat i visoko e, rangiran i da je prihvaćena moja inicijativa da se i u Hrvatskoj donese Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse jer smo primijetili da dobrovoljni pristup nigdje nije dao adekvatne rezultate. Želim upozoriti i na ono što je danas već bilo spomenuto, a to je razlika u kvaliteti proizvoda koji se proizvode za zapadno i istočno tržište Europske unije, a da je tome tako postoje istraživanja koja su provedena. Rađena su istraživanja gdje je uspoređivana Slovačka i e, Austrija i radi se istraživanje gdje se uspoređuju proizvodi koji se proizvode za hrvatsku i za njemačku. istraživanja su doista potvrdila da postoji razlika u kvaliteti proizvoda i ja smatram da je riječ o teškoj prijevari ali i narušavanju prava potrošača i očekujem da zakonodavstvo e, koje će se donositi na europskoj razini predvidi najstrože kazne za takvu vrstu e, prijevare. E, smatram da ono što nije dobro za druge države članice europske unije nije dobro niti za hrvatsku ili za neku drugu e, novu državu članicu i e, tražim evo i od vas i od europske komisije da se ta diskriminacija konačno zaustavi. hvala lijepo. Gospodin Flanagan. Hvala najljepša. E, zahvaljujući novoj tehnologiji ja sam slušao početak ove rasprave dok sam bio u prometnoj gužvi i e, zapravo e, vidio sam da ste se svi uglavnom složili o ovom važnom pitanju. No, međutim, mislim da ipak nećemo brzo napredovati na ovom području, jer veoma često se e, govori o tome kada su, se održavaju izbori, kao prije, na primjer, tri godine i e, traži se E, dokaz za utvrđeni problem, a mi vrlo dobro znamo da postoje e, nepoštene trgovačke prakse, znamo kakvi su primjeri tih e, nepoštenih trgovačkih praksi i sada trebamo prestati govoriti i zaista preći na djelo. Ako nastavimo ovako onda će najbitniji ljudi e, biti u nepovoljnoj situaciji. A najbitniji ljudi u ovom lancu opskrbe hranom su poljoprivrednici. E, ljudi više neće se želiti baviti poljoprivrednom, a to će ići svima na štetu. A oni ako ne budu dobili e, dovoljno prihode za svoje poslovanje, neće se htjeti baviti više tom djelatnošću. E, ovdje imam osjećaj da se radi o borbi e, Davida protiv Golijata e, i mislim da zaista trebamo pomoći ovoj najugroženijoj skupini koju ne možemo ostaviti na margini. Radi se o nejednakoj borbi i ako nam je potrebno imati europsko zakonodavstvo kako bismo pomogli tim ranjevim ljudima, onda ćemo morati ići time tim putem. Nacionalno zakonodavstvo očigledno nije dovoljno, ali ne možemo si priuštiti taj luksuz da samo raspravljamo o ovom pitanju, već zaista moramo preći sreći na djelo. Hvala. Sada predajem riječ predstavniku Europske komisije. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. U ime Europske komisije se želim zahvaliti naročito e, ministrici e, Matečnoj e, koja je obavila sjajan posao u drugoj polovici 2016. godine. Vi ste zaista postigli ogroman uspjeh. Uspjeli ste dovesti do toga da se 28 država članica dogovori o zaključcima vijeća, a to je bilo nešto što je bilo jako teško postići. Evo danas eh, poslijepodne smo razgovarali o glavnim pitanjima nepoštovanih, eh, nepoštenih trgovačkih praksi. Radi se o vrlo složenom eh, i teškom pitanju jer države članice nemaju iste tradicije, nemaju iste temelje, nemaju istu povijest, te stoga to prouzrokuje mnogobrojne poteškoće. Neke države članice zato ne žele zakonski urediti ova pitanja na način na koji bismo mi to htjeli riješiti. U ovom e, neslužbenom e, dokumentu e, možemo vidjeti da ste uzeli u obzir sve one poteškoće s kojima se vijeće suočavalo na, u radu na drugim dokumentima na ovu temu. Vi ste također danas poslijepodne rekli da smo do sad imali ogromnu e, potporu iz ovog doma i to nam puno znači za službe komisije. E, znamo da je e, usvojena rezolucija o tome da se nastavi sa zakonodavnim prijedlozima na ovu temu i to je nešto što će nam zaista pomoći da prođemo kroz cijeli ovaj postupak. Svi znamo da je činjenica da postoje E, nepoštene trgovačke prakse e, znak da tržište ne funkcionira na ispravan način. Također, svi znamo da moramo biti oprezni i da moramo paziti na tradicije država članica, da moramo napredovati vrlo oprezno e, kada budemo predlagali zakonodavstvo. Sutra ćemo imati ogromnu priliku priliku, odnosno vi ćete imati ogromnu priliku da razgovarate sa dva e, povjerenika e, koji će biti prisutni na ovom odboru i ja sam siguran da će vam i oni dati određene elemente koji će vam biti e, od pomoći kako bismo usmjerili raspravu u pravome smjeru. To bi bilo sve od mene za sad i ja se nadam da će se ova rasprava nastaviti i sutra na sastanku vašeg odbora. Hvala. Hvala najljepša. Prije nego što predam ponovno riječ ministrima, želim vas informirati da ovdje možemo pozdraviti predstavnike eh, više parlamenta E, koji su došli iz raznoraznih zemalja. Pozvao ih je DG Expo. Oni su tu u okviru zajedničkog programa potpore demokraciji. Dakle, oni će biti ovdje sa nama i slušat će e, našu raspravu e, o ovoj temi koja je bitna za sve zemlje. Mislim da je sada vrijeme da ponovno predam riječ našim gostima. Idemo istim redoslijedom kao na početku. Gospođo ministrice, izvolite. Puno hvala na mogućnosti da odgovorim na vaša pitanja i vašoj potpori. Dakle, i mi, ministri poljoprivrede, možemo reći da kada smo usvojili zaključke vijeća da smo naglasili da nam je ova tema vrlo važna i da je naš prioritet zaštititi ljude. Mi smo ministri poljoprivrede, dakle, i ruralni razvoj i poljoprivreda je upravo ta, taj segment koji trebamo zaštititi. Kao što je kolega rekao, ovo je stvarno borba Davida protiv Golijata i tome je doista tako. Jer ovi veliki lanci opskrbe hranom, oni su Golijat, oni su taj div i proizvođači kao što je jedan od zastupnika rekao također i samo zajednički možemo, možemo se izboriti. Dakle, ako možemo regulirati neka druga područja, onda vjerujem da i u području poljoprivrede možemo intervenirati. Dakle, radi se o povezanim područjima i svakako je to nešto što se može regulirati. Ja sam u svakom slučaju optimistična da ćemo u bliskoj budućnosti u tome i uspjeti. Velice kteří pro nas a Hvala najljepša. E, ja vam se želim zahvaliti na razumijevanju e, i hvala vam e, što ste tako se ozbiljno prihvatili ovog problema. E, ovdje su određeni zastupnici pokrenuli neka pitanja, rekli su da nisu sigurni da će se to moći riješiti na europskoj razini, ali evo pogledajte, riješili smo problem roaminga E, i znate da je za to odgovorna Europska komisija. Do sad ste roaming plaćali, a sada možete koristiti e, slobodno roaming E, bez ikakve dodatne naknade. Dakle, to je nešto što je dobro za naše potrošače i ja se nadam da ćemo to postići i na području poljoprivrede. Mi e, nećemo tražiti e, dvostruke marže, nećemo tražiti da proizvođači prodaju ispod proizvodne cijene, nećemo nametati E, odredbe poljoprivrednicima koje njima nisu u interesu i e, samim tim to znači da ćemo se zaista boriti protiv e, nepoštenih trgovačkih praksi. Britanski zastupnik je govorio o roku plaćanja od 45 dana, ali znate da u poljoprivrednom sektoru postoji ta e, ogromna e, borba e, gdje moramo pomoći poljoprivrednicima iz ruralnih područja kako njihova poljoprivredna gospodarstva ne bi nestala. Jer ako 12 mjeseci se primjenjuju najniže cijene i ako još ti mali poljoprivrednici moraju dodati 3 ili 4 E, moraju dodati još financijska sredstva za plaćanje svakodnevnih troškova, vidjet ćete kako se teškoj situaciji oni nalaze. A to je razlog zbog kojeg moramo ozbiljno se baviti ovim pitanjem. Želim se sada obraziti komisiji u okviru ovog neslužbenog dokumenta. Mi smo naveli različite nepoštene trgovačke prakse i predložili smo rješenja. Mislim da oni koji se nalaze u komisiji e, bi trebali nam uskoro dati zakonodavni predlog e, u kojim ćemo riješiti ovaj problem. To se mora učiniti kako bi svi poljoprivrednici i svi proizvođači e, riješili ovaj problem i siguran sam da bi vam svi na tome bili zahvalni. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, danas ću se vratiti pun optimizma kući, jer kao što vidim zajednički djelujemo, imamo zajednički stav. Neka pitanja, na neka pitanja su, je već odgovoreno, primjerice dvostruki standardi i kvalitete ili nepoštene trgovačke prakse u Sloveniji. U Sloveniji nemamo problema s tim, ali moramo jasno reći da postoje dvije vrste standarda, dakle na zapadu i istočnoj Europi i to je nedopustivo. Dakle, moramo se zajednički pozabaviti problemom, moramo se založiti za Europu, ne za pojedinačne države članice, već za Europu. Zatim nekoliko puta se govorilo o poštenim, odnosno nepoštenim trgovačkim praksama. Ja bih sada radije govorio o nepoštenim trgovačkim praksama u lancima opskrbe hranom. Do takvih praksi ne dolazi samo u lancima opskrbe hranom. Pogledajte i mliječni sektor Koliko ja znam, tu su e, marže osigurane, ali moramo reći da su mljekari jači od poljoprivrednika i zato moramo snažiti poljoprivrednike, ne samo trgovinu. I zadnja stvar, moramo prijeći sa, sa riječi na dijela i moramo se usuglasiti oko zajedničkog zakonika. Dakle, u načelu ja predlažem da se dogovorimo oko nekih e, minimalnih zakonodavnih inicijativa na europskoj razini. Ja se zalažem za jedan jednostavan prijedlog, pa ćemo vidjeti funkcionira li Europska unija između svih 28, odnosno 27 država članica i e, možda se možemo dogovoriti oko maksimalnog roka plaćanja od 35 dana, ako se trgovina toga ne može držati. Svidio mi se predlog britanskog kolege, dakle da onda e, moraju kao kaznu platiti 1% sveukupnog prometa. Pa ćemo vidjeti funkcionira li Europa ili... Pan e, Puno hvala. Dakle, još sam se dan puta javio za riječ, ja sam htio nešto pojasniti. Dakle, ovdje imamo jednu jaku inicijativu koja dolazi od nekoliko klubova i sada Europska komisija konačno mora izraditi prijedlog. 2004. sam sudjelovao u raspravi o roamingu i nije povjerenica Reding ta koja je započela ovu raspravu, već zastupnici koji su mjesečno trošili po 500 eura na roaming pa su rekli pa ne možemo više ovako i dakle e, koncerni odnosno poduzeća su eh, zaprijetila da će svi propasti ako ukinemo roaming. Dakle, treba nam europska trgovina i treba nam europska regulativa. Europska komisija sada nešto mora poduzeti to što prije. Ja sam gospodina Hogana zamolio da već ove godine nešto predloži, ali izgleda da ćemo morati čekati do iduće godine i stoga eh, se već brinem da u ovom mandatu više nećemo više ništa čuti od njih. Dakle, zajednički moramo izvršiti pritisak na Europsku komisiju. Mocny akcent na ale proszę gdyby to było łatwe... U redu. Ovo je bila jaka izjava za kraj naše rasprave. Da je ova tema laka, već bi bila riješena. Mislim da ne postoji niti konsenzus u vijeću o ovom pitanju, a e, sasvim je sigurno da i u Europskoj komisiji postoje različita stajališta, različiti povjerenici imaju različite mišljenje o ovoj temi. Gospodin Hogan se slaže s nama i slažem se s gospodinom e, Desom da trebamo izvršiti pritisak na druge povjerenike i na cijelu Europsku komisiju kako bismo e, postigli željeni rezultat. države članice imaju e, svoje zakonodavstvo koje se mora dopuniti europskim zakonodavstvom jer imamo zajedničko evropsko tržište. Mislim da se s tim svi slažemo. Ali naravno postoje i e, neka druga rješenja kao što su izravne prodaje, ali ono što želimo je usredotočiti se na velike lance, e, na e, industriju koja se bavi obradom proizvoda, ali isto tako se trebamo usredotočiti na mala i srednja poduzeća u ovom sektoru. Ali možda se i oni trebaju na neki način udružiti. E, čak i kada postoje zadruge, one su nekako isfragmentirane i nisu e, jednaki partneri trgovačkim lancima, a kamoli e, poljoprivrednici kod kojih je ta fragmentacija još izraženija. Mogli biste reći, pa dobro, takvo je tržište, to je priroda tržišta, ali mi znamo kako tržište funkcionira i znamo kakva je prava narav tržišta. Možda je neko, neka vrsta zakonskog uređenja ipak potrebna, jer e, i na financijskom e, tržištu smo vidjeli da e, tržište ne može funkcionirati bez određene regulative i zbog toga je i došlo do kriza u proteklih nekoliko godina. Nadam se da ćemo uspjeti usvojiti relevantne dokumente u ovom sazivu parlamenta. Mi smo već posvetili velik dio vremena ovoj temi o kojoj smo raspravljali u više navrata, davali smo predloge. Pa evo, sad se možemo samo još nadati da ćemo dobiti predlog relevantnog zakonodavstva. Hvala još jednom svim našim gostima. Mislim da smo spomenuli sve što je relevantno za ovu temu u ovoj našoj raspravi a činjenica da ste vi ovdje danas sa nama i da imamo također i predstavnika komisije nam dokazuje koliko je ova tema važna. Drago nam je također što su neki od naših predloga prihvaćeni u okviru Omnibus uredbe i nadamo se još boljim rezultatima u budućnosti. Sada ćemo imati jednu tehničku stanku od jedne minute e, jer smo malo e, prekoračili vrijeme za ovu točku dnevnog reda, ali tema je bila važna, te stoga nisam htio ograničiti raspravu. Dakle, jedna minuta pauze, a nakon toga prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Otwieramy, znawiamy obrady, proszę Państwa. Možemo nastaviti s radom, dame i gospodo. Rečeno mi je da ministar, slovenski ministar za poljoprivredu je prvi potpredsjednik vlade Slovenije, dakle to vrijedi naznačiti, to vam nisam rekao kada sam vam ga predstavljao. Dobro, sada prelazimo u sljedeću točku dnevnog reda, prilagodba pravnih akata iz područja pravosuđa o korištenju regulatornog postupka ugovor 290. i 91. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Jako složen naslov, izvjestelj za mišljenje i gospodin Buda, nadležni odbor je odbor Juri, a u njemu gospodin Šajer. 26. siječnja smo na sastanku odlučili izraditi mišljenje na temu izvješća Juri o RPS e, sukladnosti. Redoviti regularni postupak s kontrolom Cilj je uskladiti neke starije e, pravne akte, e, to su e, regularni postupci s kontrolom sa novim režimom uspostavljenim sa ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Ovo mišljenje će se prvenstveno baviti sukladnošću, odnosno usklađivanjem ovih akata i onim dijelom koji je u našoj nadležnosti. Uvjeren sam da će gospodin Buda to objasniti sada. I dobit ćemo nove informacije kako bismo mogli razumjeti o čemu se radi. Izvolite, imate riječ. Puno hvala gospodine predsjedniče. Kao što ste primijetili i kolege također i sam naslov govori da se radi o tehničkom pitanju. Ali to je itekako potrebni dosije jer tu se radi o prijedlogu Europske komisije da se izmeni pravni akt 168. Dakle, mi se bavimo samo sa one dvije uredbe koje je odbor Agri već odobrio. Dakle, ove izmjene su potrebne od Lisaponskog ugovora. I u kontekstu reforme ZPP-a. Mnogi pravni akti još uvijek nisu prilagođeni novim pravima suodlučivanja. Ja sam pročitao izvješće SAER iz prosinca 2013. Tu se radi o nadležnostima Europske komisije i prije svega kad se govori o provedbenim ovlastima. I kao što sam već rekao, moramo razlikovati između delegiranih i e, provedbenih e, akata. To je vrlo osjetljivo, škakljivo pitanje. Radi se o tehničkom e, pitanju, primjerice u području poljoprivrede tehničke odluke mogu imati vrlo važne implikacije. Odbor Agri želi mandat kako bi imao e, i pravo na delegirane pravne akte kada je riječ o e, mjerama koje bi imale utjecaja na temeljne propise. Ali ne mijenjaju se samo temeljni propisi, već i aneksi. Jer ono što vrijedi za uredbu, vrijedi naravno i za njezine priloge, a i za registriranje poljoprivrednih proizvoda. Jer samo tako možemo održati pravnu sigurnost. No, s obzirom na prijašnja iskustva, kada je mnogo dosjea blokirano, kao u sektoru poljoprivreda, ali i u sektoru ribarstva, i s obzirom na prvi trijalog nakon prvog čitanja, želim sada iznijeti nekoliko informacija o tome da Europska komisija neke tehničke E, nadležnosti želi predati komisiji kako bi proširila utjecaj na zaštitu potrošača. Komisija je predložila 768 e, e, dakle predložila izmjenu 768 pravnih akata, no najvažnija je uredba 767 iz 2009. godine. To znači da odbor za proračune se sada može pozabaviti ovom jednom i jedinom uredbom, a ne svima ostalima koje nisu izravno povezane sa poljoprivredom. Što se tiče e, članka 290. ugovora 209. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Tu se navode uvjeti za primjenu članka 291. primjerice odluka o tome da li se određeni proizvod može definirati kao hrana za životinje. To pak dovodi do izmjene kataloga s obzirom na maksimalne granice kada je riječ o onečišćujućim e, kemijskim tvarima i ova nadležnost se ne bi trebala komisiji e, predati na određeno vrijeme, već samo na period od pet godina. I komisija i vijeće naravno imaju pravo usprotiviti se i devet mjeseci prije isteka roka komisija mora izraditi izvješće o aktivnostima. E, jako je puno pravnih akata na koje će to imati implikacije, ali samo ova dva pravna akta koja sam upravo naveo su za nas kao odbor Agri važni. Bardzo dziękuję. Jako pierwszy zgłosił się pan. Najlepsza hvala. Gospodin Kaputo, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodin Palući je izvjestitelj u Sjeni za klub SND, ali nažalost danas nije ovdje, pa me zamolio da u njegovo ime izložim njegovo stajalište. Dakle, kao prvo želim čestitati gospodinu Budi i svakako podupirem to što je rekao. Dakle, radi se o tome da je nakon eh, neuspjelih pregovora potrebno poduzeti čitav niz mjera i da je potrebno prenijeti nadležnosti Europskoj komisiji. I sve to će imati naravno implikacije na Europsku uniju, no isto tako je važno da se mogućnost usvajanja i prenošenja delegiranih pravnih akata Europskoj komisiji uzme u obzir, dakle na pet godina, a ne na neodređeno vrijeme, kao što bi to komisija htjela. Mislim da ovaj pristup e, se može primijeniti na e, sve pravne akte koji su u našoj nadležnosti, primjerice uredba o gnojidbenim proizvodima ili e, određenim bolestima u životinja. Mislim da ćemo sa gospodinom Palučijem uskoro izraditi amandmane i vjerujem da ćemo na kraju iznaći način kako da pozitivno surađujemo sa izvjestiteljem i izvjestiteljem u sjeni. Zastupnik Takula, izvolite. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä haluan kiittää. Hvala predsjedniče. Najprije se želim zahvaliti u ime je izvjestitelju gospodinu Budi koji je napravio nacrt mišljenja koji je jako dobro uravnotežen. Imali smo dosta tjesno glasanje prošlog tjedna o ozenjavanju. Delegirani akti mogu biti jako osjetljiva, politički jako osjetljiva pitanja i zato moramo pažljivo analizirati ovaj prijedlog na našem odboru. Važno je uključiti Europski parlament u ovaj postupak koji se tiče našeg zakonodavnog djelovanja. Dakle, moramo biti jako oprezni glede prijenosa ovlasti za provođenje delegiranih akata, osobito u tehničkim područjima. Važno je dakle imati povjerenja u stručnjake koji izrađuju ove prijedloge. No, imam jedno pitanje za izvjestelja gospodine Budu. Zašto je potrebno delegiranim aktom riješiti pitanje definicije hrane za stoku? Evo, htio bih čuti ovo pitanje, odgovor na ovo pitanje. Dobro, više se nitko nije javio za riječ. Stoga ću zamoliti izvjestitelja da odgovori na ova pitanja. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mislim da je opravdano postaviti ovakvo pitanje koja je definicija stočne hrane. No, Zadnjega tjedna smo imali glasovanje na plenarnoj sjednici. Radilo se o Europskoj komisiji i njezinom postupanju vezano uz namjeru da se izmjene različiti pravni akti. Kako postići te izmjene kada se radi o stočnoj hrani, o lijekovima, jer na tržištu se stvari mijenjaju. Ono što danas nazivamo stočnom hranom sutra ili za pet godina možda više neće zadovoljavati definiciju. Dakle, hoćemo li e, definiciju, definiranje prepustiti Europskoj komisiji da to rješava kroz pravne akte ili kroz, ili ćemo rješavati kroz delegirane pravne akte gdje treba pitati i Europski parlament. Jel o tome se radi, dakle da se uključi Europski parlament u, iznala, u iznalaženje rješenja. I stoga E, ja bih dao prednost delegiranim pravnim aktima kako bi i Europski parlament ovdje imao upliva. Ja ne vjerujem da Europska komisija ima neke loše namjere, ali ipak ne možemo prepustiti samo Europskoj komisiji donošenje odluka. Jer iskustvo je pokazalo da u nekim područjima Europska komisija ne raspolaže dovoljnim znanjem i stoga bi bilo važno uključiti i Europski parlament kako bi onda na kraju e, doista imali usklađeno europsko rješenje. Popravki do 26. Rok za ulaganje amandmana je 26. lipnja u 1 sat poslije podne. Ukoliko nemate drugih komentara, možemo zaključiti s današnjim radom. Nastavljamo sutra u 9 ujutro, kada ćemo početi sa glasanjem i raspravom o drugim točkama dnevnog reda. Hvala.